Ovdje smo završili sa svima koji se htjeli javiti. Sada možemo čuti repliku povjerenika Hana. Izvolite. Hvala. Poštovani zastupnici, još jednom komisija pozdravlja i očekuju usvajanje rezolucije o Bosni i Hercegovini. Vole bih još jednom čestitati gospodinu Predi izvjestitelju na kvalitetnom izvješću te bih zahvalio svim zastupnicima koji su aktivno sudjelovali u ovom radu kao i današnjoj raspravi te pokazali svoj interes za europsku budućnost Bosne i Hercegovine. Komisija je primila na znanje ovu rezoluciju kao i stajališta parlamenta koje će uzeti u obzir kao i stajališta sviju kolega danas. Također dijelimo stajališta parlamenta da na temelju izbora iz 2018. treba što je prije moguće formirati potrebna tijela vlasti i nastaviti sa potrebnim reformama u smjeru Europske unije. To je osobito nužno u kontekstu nadolazećeg mišljenja komisije o, njih, o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine ukoliko dobijemo neriješene odgovore na naš upitnik. Uz to Također sam primio na znanje poziv da Bosna i Hercegovina se pobrine da počne funkcionirati sporazum o pridruživanju i da parlamentarni odbor zadužen za standarde i obveze počne funkcionirati. To pitanje ću također spomenuti i kada ću se sastati s vodstvom Bosne i Hercegovine, a komisija će revidirati odredbe ovog sporazuma u svom nadolazećem mišljenju. Za kraj naglasio bih da će komisija dati sve od sebe da pruži podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji što uključuje, kao što je primjerice gospođa Maletić i drugi spomenuli, identificiranje i stvaranje nekih novih mogućnosti u smislu programa i dodatnog financiranja. Komisija će naravno parlament dalje obavještavati o razvoju događaja u nadalazećim mjesecima na temu Bosne i Hercegovine i još jednom svima hvala na podršci. Grazie, Hvala lijepa povjereniče Han. Riječ sada ima ministar Čamba. Izvolite. I Hvala lijepa. I još jednom dopustite mi da e, zahvalim izvjestelju na izvrsno obavljenom poslu i e, na podršci e, koje daje Europski parlament. Rumunjska sada predsjedava Europskim vijećem i jedan od prioriteta je da prijateljski odnosi s Zapadnim Balkanom i e, da pomogne državama iz regije na europskom putu. Odlučili smo pomoći svim državama Zapadnog Balkana. One e, naravno trebaju e, izvršiti i usvojiti potrebne reforme i mi tražimo dakle da eh, se počne s provedbom reformi. To će nam pomoći. Namjeravam otići u Sarajevo, a rumunjsko predsjedništvo će, mislim, otići u sve države Zapadnog Balkana i to, mislim, prije ključne rasprave koje ćemo na vijeću voditi u lipnju. Rumunjsko predsjedništvo je e, odlučilo također se posvetiti jednom događaju o pomirenju u regiji koje je naročito usmjereno na mlade ljude iz te regije kako bi se premostila e, diskurs koji e, ljudi dijeli i još jednom zahvaljujem svima na pozornosti. Hvala lijepa ministru Čambi, a sada riječ ima izvjestitelj Preda za dvije zaključne minute. Hvala lijepa. Za početak ću e, da početi od sugestije gospodina Čambe. To je izvrsna inicijativa to da se radi s mladima, govoriti s njima u Europi i razmotriti kako može doći do pomirenja. Kao što smo danas vidjeli, rasprava o Bosnoj i Hercegovini je nešto o čemu se govorilo o svim mogućim stvarima. E, kolega iz Velike Britanije govorio o zvijezdanim stazama. E, drugi kolega je govorio o NATO u Luci Soluna. Ja sam ga htio pitati pa zašto je Pirej dan kinezima ako već govorimo o strateškoj opasnosti. Međutim, pitanje Bosne i Hercegovine ipak je pitanje jedne od naših zemalja Zapadnog Balkana. Radi se o zajemlji koja je europska zemlja. Zahvaljujući djelovanju naših hrvatskih prijatelja, 95% Hrvata e, Bosne i Hercegovine su europski građani. I e, nema e, nikak nitkih eh, naroda koji su bliži Bosni i Hercegovini, niti zastupnika bliži Bosni i Hercegovini od Hrvata. Ali treba misliti i na druge, ne samo na Hrvate. Oni će eh, zaista podržavati ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a kada budu govorili drugim narodima, ne samo o Hrvatima koji su već građani Europske unije. Moramo zamoliti naše liberale da u njihove mreže uvedu i stranke e, iz e, Bosne i Hercegovine, jer mi smo tamo dobro zastupljeni, ali nema liberalnih stranaka iz Bosne i Hercegovine koji su to uključeni ili pak socijalista i demokrata koji su to uključeni. Ne možete ako ništa postići, ako ne kontaktirate ljude na terenu. Mi smo tamo e, dobro e, plasirani. U svakom slučaju e, treba krenuti na stvarnu akciju na terenu. Hvala na pozornosti. Hvala izvjetelju Predi. Ovim zaključujemo ovu raspravu. Glasanje će biti sutra. Prekinut ćemo na dvije minute raspravu, a nakon toga nastavljamo s dnevnim redom rasprave o budućnosti Europe.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 Gospodine predsjedniče Vijeća Republike Italije, hvala vam što ste pristali poziv Europskog parlamenta da biste izložili e, koju imate o budućnosti Europe koju ima talijanska vlada. Italija je jedna od država koji su utemeljili Europsku uniju. I drago nam je da možemo s vama e, govoriti o velikim pitanjima koji se odnose na pola milijarde, pola e, milijarde ljudi. Europski parlament bavi se temama koje su od velikog interesa za stanovnike. Želimo biti demokratsko središte Europe. Mi smo jedino na ustanova čiji su predstavnici ljudi koji su birali europski građani. I e, mi se zalažemo da europski proračun pređe sa 1,1 na 1,3 e, posto, isto tako da imamo više vlastitih sredstava. Puno se bavimo pitanjima migracije. Europski parlament zalaže se za više ulaganje u afrički kontinent kako bi se taj e, problem rješavao na izvorištu. Po pitanju izbjeglica već je prije mnogo mjeseci Europski parlament e, odobrio prijedlog koji je sada na stolu Europskog vijeća i mi e, se nadamo da ćete vi biti za to da se usvoji tekst koji po našem mišljenju može poboljšati situaciju naročito u zemljama juga Europe u zemljama dakle gdje je pitanje izbjeglica najprisutnije. Po pitanju Brexita, Europski parlament puno inzistira na zaštiti europskih građana koji žive u e, Briselu. A također smo na planu infrastruktura izglasali značajna sredstva kako bi se ulaganjima favorizirao gospodarstvo. Što se tiče politike obrane, mi e, smo nedavno odlučili zatražiti od država članica da se e, prizna e, Juan Guaido kao predsjednik Venezuele sukladno Ustavu Venezuele. I isto tako želimo da Europsko parlamento ima kao i svi parlamenti na svijetu više mogućnosti inicijative i isto e, tako da e, može imati i druge ovlasti koje sada još nije e, mogao izvršiti. Gospodine Konte, dajem vam sada riječ da biste nam izložili vašu viziju budućnosti Europe. Intanto vi potete registrare per il U međuvremenu eh, najavljujem da ako se želite javiti za riječ, da možete se sada prijaviti, a prijave ćemo zaključiti kada gospodin Konte završi izlaganje. Uvaženi predsjedniče Tajani, uvaženi potpredsjedniče tajnen, uvaženi zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, dame i gospodo. Za mene je zaista velika čast da sam danas ovdje među vama. I to zaista kažem vrlo iskreno pred vama kako bih ocrtao budućnost Europe prema viđenju talijanske vlade. Kada mislimo o budućnosti e, našeg kontinenta, moram odmah se sjetiti Antonija Megalicija, Talijana, koji je rekao da je on zaljubljen u Europsku uniju i znate da je on pao kao žrtva barbarskog terorizma ovdje u Strasburu prije dva mjeseca. U globaliziranom svijetu gdje se čini da je e, ekonomija e, ono što je predvladalo nad e, pravom i drugima i gdje su ekonomske odluke koje se donose vrlo daleko, one koje mogu i kako se odraziti na život naših sugrađana. Moramo se zapitati nad Europskom unijom kakvu ulogu ona igra, znajući da nacionalne države, dakle same države članice ne mogu same odgovoriti na komplekse izazove u svijetu. Zajednička europska konstrukcija je ono što svi uviđamo sada u kritičnoj fazi. Europski projekt je čini se izgubio snagu kojem predvodi kompleksna povijesna struktura koje je pred nama i predstavnici različitih institucija predstavljaju izazov u različitim ulogama koje imamo i moramo se nositi sa temama koje su od ključnog značaja. Mnogi e, koji su ovdje bili prije nas moramo i mi znati da moramo uložiti zajedničke napore uz veliki osjećaj odgovornosti. Naš je zadatak da ponovno pokrenemo europski projekt i moramo e, ponovno od njega učiniti vjerozdostojan projekat kako bi on postao više održiv i više učinkovit. Izazovi današnjih vremena su novi i složeni zahtijevaju viziju i ako mi dopustite određenu dozu kreativnosti ali iznad svega traže svijest o misiji i ulozi koju igramo u svijetu. Veliki zahtjevi na koje moramo odgovoriti su vrlo razumni. Kakvu Europu želimo? O kakvoj Europi, e, kako nam Europa treba, kako se mi percipiramo i kako se vidimo na sami. To su sve pitanja koja prolaze kroz našu svijet i zaista trebamo dati najbolje odgovore. Nalazimo se u sjedištu Europskog parlamenta koje izravno biraju građani Europske unije. Tu je autentično mjesto europske suverenosti. Jesmo i moramo iznad svega biti jedan narod, europski narod. Putem integracija smo zaista postali narod zajedničke sudbine, osim bilo kakvih pravnih aspekata. Sasvim sigurno e, izgradnja europskog naroda je u nekim trenucima i tekako napredovala. Povijest moderne i suvremene Europe bila je povijest velikih podjela E, mnogih suprostavljanja, nešto što je stvorilo veliki populizam, nešto što je puno različitih jezika, različitih tradicija. Ali istovremeno ta društva su prošli i kroz kulturnu kontaminaciju, pravnu i društvenu kontaminaciju, naši su gospodarski sustavi sve više integrirani kao i naši sustavi obrazovanja i e, naše e, socijalno zakonodavstvo. I malo pomalo sa država članica na Europsku uniju prenosili su se veće nadležnosti. Dopustili smo građanima različitih država članica da mogu E, slobodno se kretati po Europskoj uniji. Stvorili smo pravni prostor. Sloboda kretanja ljudi i još više od slobode kretanja roba i kapitala bilo je jedno od najznačajnijih uspjeha u procesu europskih integracija. Ako uzmemo u obzir e, koliko je bilo nacionalističke mržnje i identiteta koji su prolazili od kraja 19. stoljeća i prvog eh, dijela 20. stoljeća koji su itekako bili prisutni na ovom kontinentu. Europski građani, naročito najmlađi, ne žele prestati s ovom slobodom kretanja. To je značajan uspjeh i oni, zahvaljujući tome, na jedan prirodan način koji ranije nije poznat su omogućili obogaćivanje ljudskih iskustava i istovremeno su e, prihvatili različite nacionalne specifičnosti kao jednostavno inačice jedne te iste e, načina razmišljanja. I proces stvaranja europskog naroda bio je onaj kojem je i pravni aspekt puno pridonio. To je bilo e, proces zrenja pravne kulture koja je posljednjih godina imala presudnu ulogu i favorizirala je stvaranje europskog demosa. Ono što je bilo presudno su bili e, uloga Europskog suda za ljudska prava kao i suda Europske unije kao i povezanost u tom radu sa nacionalnim ustavnim sudovima. Stvorio se europski pravni prostor u kojem se građani mogu prepoznati i gdje mogu naći zaštitu. Putem rafiniranog i e, dovršenog sustava e, mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava na puno razina i koje sve to sa različitim pravnim ustavnim tradicijama. A sada je to nešto što je neizbrisivo upisano u e, povijesne u baštinu, pravnu baštinu Europske unije. To se treba zaštititi upravo radi vrlina koje postoje i koje postoje u e, kolektivnoj svijesti europskih građana koji su svi svjesni da dijele zajedničku sudbinu, da su oni dio jednog naroda u smislu zajednice naroda i da su dio bogatog civilizacijskog postupka. Bez obzira na sve to, još uvijek nismo u potpunosti uspjeli postati pravi narod. Nismo imali hrabrosti da stvorimo uključiv modem koji on kraj bilo kakve retorike može pospješiti stvaranje europskog demosa. Naročito od 1989. godine uz e, neke iznimke nedostajala je prava politička vizija Europske unije, jedna perspektiva dugog razdoblja usmjerena ka budućnosti, bez e, kojeg nema projekata, bez kojih svaki san izblijedi. Nedostao je taj jedan proročanski zamah E, koji je postojao neposredno nakon drugog svjetskog rata. I nedostatak takve vizije u posljednjih 30 godina europsko upravljanje, upravljanje Europom svelo se na čistu ekonomsku dimenziju i ona je zapravo e, krenula ka liberalizmu, privatiziralo se puno usluga i e, ključnih dobara Zadila se tako u mnoge vitalne gospodarske sektori. Smanjio se socijalna potpora i mnoge socijalne politike koje su samo napravili više podjela i razlika po pitanju siromaštva i bogatstva. Upravljanje Europom podržavalo je politike mjera štednje i e, tražilo se da se državni dug stavi u okvire vrlo jasnih parametara i isto tako da se pažljivo postupa sa zajedničkom valutom. Inzistiralo se na potrošnji, a to je često imalo vrlo e, katastrofalne socijalne posljedice a sama gospodarska kriza pretvorila se u rješavanje sa dramatičnim procedurama i malo pomalo Europa je izgubila kontakt sa svojim narodom i sve više se produbljivao jaz i distanca koja nije samo geografska između središta i periferije kontinenta. U e, politici Europa je E, posustala pred nekim svojim dimenzijama i postala je u očima građana udaljena i tipa olhigarhije. I jednostavno Europa je postala što je politolog e, Glonka ustanovio ceremonijalni parametar za pokrivanje vrlo složenih globalnih operacija koji su u velikoj mjeri nerazumljivi ako nisu tajni. Europski narod koji u raznim inačicama se sada suprotstavlja e, elitama je nešto što nas poziva na našu savjest i podsjeća nas da e, politika koju je, koja se pokorila ekonomiji da zapravo je e, neuspješna u svom zadatku. Nalazimo se na prekrednici povijesti Ujedinjene Europe. Imamo E, mnoge temeljne stvari koje moramo odlučiti za našu budućnost. Europski e, narod koji je ovdje na sceni povijesti hitno traži da ga se sasluša. Traži da brzo dođe do promjene metode i perspektiva. Smatram da treba nešto napraviti kako bi se nadokladnilo izgubljeno vrijeme kako bi se uspostavio bolji odnos između onih koji upravljaju i onih kojima se upravlja kako bi se spriječila indiferentnost i jer e, bi moglo doći do implozije svijeta kojih smo nekada znali. Ne smijemo se bojati sukoba. Moramo pokazati da smo sposobni e, da ga riješimo. Ne smijemo ići za sterilnim konzervatizmom koji je tu kako bi se štitila tvrđava pod opsatom. Ne, moramo u različitim manifestacijama demokracije pokušati osloboditi tu e, inovativnu dimenziju i e, moramo jednostavno se riješiti onih e, modela koji više nisu adekvatni za nove izazove. Jer građani koji su osiromašeni, e, koji e, žive nestabilno i često u samoći, oni bi morali pokazati na i što se pokazuje sada u različitim europskim zemljama, da e, situacija ide u različitim pravcima e, na način na koji se oni manifestiraju i to na načine koje do sada nismo poznavali. Postoje novine u povijesti integracija posljednjih 30 godina i moramo zaista situaciju promijeniti i u određenim aspektima vratiti se na ono što je nekada bilo u temelju europskog sna. Hoće li Europa moći predvoditi, a ne samo djelovati kao stabilizator u interesu svojih građana? Geopolitika e, se vrlo brzo u današnje vrijeme mijenja. Nove strateške ravnoteža je tu i mnoge značajne sile koje ne uspijevaju e, stvoriti pravo središte e, međunarodnih utjecaja, stalno ipak njihov utjecaj raste. U tom kontekstu niti jedna država članica ne može sama igrati značajnu ulogu. Nadam se da će ujedinjeni europski glas e, da postati jedan u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jer Europska unija mora na koordinirani način govoriti jednim glasom kako bi se obratila svijetu. Snažna Europska unija koja će biti ambiciozna i e, usklađena e, moći će tako komunicirati e, sa Sjedinjenim državama. Baš sam to rekao kada sam se prvi put obratio talijanskom parlamentu. I mi imamo e, potrebu da se nastave naši strateški odnosi sa SAD-om. Ono što nas ujedinjuje su vrijednosti i načela i moramo to staviti u prvi plan pred razlikama i nerazumijevanjima. Istovremeno, snažna Europa potrebna je kako bismo vodili dijalog s najvećim dionicima u svijetu. Rusija i Kina su dio svih rješenja velikih međunarodnih kriza, počev od onih koji su na europskim granicama. Ne mogu ne naglasiti koliko bi problematično bilo da Europa prestane dijalog sa Kinom i s Rusijom ili pak da prema njima vodi izolacionističke politike. Ne, mi moramo promicati angažman tih zemalja na svim planovima. Svi mi zahtijevamo sve to od Europe, ali kako postupiti? Kroz integracije europske obrane e, moramo E, raditi putem e, strukturirane i stalne suradnje na tom planu. Jer zajednička obrana ne da nije protivna članstvu u NATO savezu, već je ona komplementarna. Jedan konkretan način pokazuje da Europska unija može napredovati i da može na taj način dati i više sigurnosti svojim građanima. Ne smijemo pritom zaboraviti da ako Evropska unija želi biti globalni dionik, da onda mora imati tjesne veze s Ujedinjenom kraljevinom i nakon Brexita. Međutim, glavna pretpostavka da zajamčimo čvrstu Europu u svijetu je da se prije svega osigura solidarnost i kohezija i to putem zajedničke odgovornosti država članica. Migracija i e, ekonomsko upravljanje je zaista su dva ključna elementa kako bi se ponovno povratilo povjerenje u Europu. To se ne smije odlagati i ta načela ne smiju biti e, nešto oko čega će se sporiti države članice. Radi se o velikim temama koje trebaju biti dio stalne rasprave u Europi. Jer i u ovom času, čak ovih dana, čak i e, za e, bilateralne odnose, često neki sporovi pokazuju nemogućnost da se riješe mnoge stvari. A upravo ta nemogućnost, a ne ti sporovi, prepreka su u našem europskom projektu. Europa se kasno počela baviti pitanjima migracija. Zahvaljujući ali e, ta je tema se našla u središtu europskih e, tema. Europska unija ne može se baviti migracijskim tokovima kao netko ko djeluje samo u hitnim situacijama. Ne treba dan stalan i učinkovit pristup. I moram zatražiti od ovog parlamenta, apeliram na vas i svaki puta kad sam se našao na nekom sastanku na vrhu, formalnom ili neformalnom, uvijek sam rekao isto. Treba se u potpunosti primijeniti zaključke Europskog vijeća sa sastanka na vrhu od 28. lipnja prošle godine. Jer ako se pitanje migracija ne riješi, dovodi se u pitanje Ujedinjena Europa Europska strategija mora s ispravnim prioritetima i višeslojnim pristupom rješavati pitanja primarnih tokova, jer u protivnom nikada sekundarni tokovi neće biti pod nadzorom. Onaj tko dođe u jednu zemlju, na obale jedne zemlje, dolazi u Europu, Aldo Moro je rekao da nitko ne bi smio birati hoće li biti u Europi ili na sredozemlju, jer je cijela Europa na sredozemlju. To načelo je ono na koje se stalno moramo podsjetiti. Jer je to trenutak kada je u pitanju sigurnost same Europe i potpora političkom procesu u Libiji, situaciji u Africi i isto tako rješenje na e, šahovskoj ploči na e, Bliskom i Srednjem istoku. Što se tiče e, budućnosti Europe, što mogu reći kada sam bio u Alžiru prošle godine i u 12. studenog na konferenciji u Palermu smo o tome govorili. Uskoro ću biti i u Maroku. Radi se naime o dio strategije koju ima Italija koja želi dati na dinamičan način svoj obol e, rješavanju situacije na velikim kriznim područjima. To je u interesu ne samo naše zemlje, već cijele Europe. Europa koja gleda s stranu sredozemlja mora financijski sudjerovati i surađivati sa Afrikom i za Afriku. I e, u protivnom će se možda samo malo trenutno smanjiti e, legalna migracija, ali e, će biti puno problema i problema sa e, povratkom tih ljudi. Europa mora zajednički donositi odluke, Talijanska vlada e, se angažirala u Africi, mi imamo taj pristup i osobno slijedim taj put i u njega sam jako uvjeren. Iz tog razloga sam bio i na rogu Afrike. To je e, područje Afrike e, gdje sad dolazi do proljeća. Ići ću E, bio sam također u Čadu sredinom siječnja. Evropa ako želi svoje vrijednosti mora na novi način pristupiti Africi. Moramo slijediti novi model suradnje i imati partnerstvo među jednakopravnim stranama i e, mora preuzeti odgovornosti svih strana. Ne možemo ostati ravnodušni pred činjenicom da je najveći dio stanovnika Afrike, muškaraca, žene i djeca. Oni žive u nehumanim uvjetima siromaštva, bez obzira na to da imaju jako puno sirovina u svojim teritorijima. Ne možemo ostati ravnodušni pred činjenicom da velik dio bogatstava koji se stvara u afričkom gospodarstvu zapravo nestaje na nekim offshore kompanijama u poreznim e, oazama ili pak ide u džepove stranih ulagača. I jako mi je drago da je suradnja s Afrikom nešto što je uvidjela da to treba činiti i Europska komisija. U tom smislu zahvaljujem Jean-Claude Junckeru koji postupa tako jer je to toliko značajno za našu zajedničku budućnost. Uviđanjem tog prioriteta moramo također sve to popraviti odgovarajući financijskim sredstvima i novim modalitetima intervencije. Europa mora napraviti popis najboljih praksi kako bi uspjela ostvariti suradnju koja će zaista biti paritetna i održiva. Ovladati migracijama to je strukturni fenomen za Europu sutrašnjice, zahtjeva također i sredstva u okviru e, novog višegodišnjeg financijskog okvira 2020-2027. godine. Europa mora imati stabilne financije kako bi mogla regulirati migracijske tokove i tranzit. I bilo bi važno e, da sva ta područja na sredozemlju e, dobiju odgovarajuća sredstva. Europska unija je posvetila 6 milijardi eura sa sporazum sa Turskom, a Trust Fond za Afriku traži financiranja i nedostaje barem 500 milijuna eura s obzirom na preuzete obveze. Isto tako je kompleksno unutarnje rješavanje migracijskih tokova i treba zaštititi vanjske morske granice Europske unije. E, potrebno je izvojiti sredstva e, za ljude koji će raditi o ojačanu Frontexu i za osoblje u zemljama u koje najprije dolaze migranti u Europsku uniju. Jer tu je potrebno zajedničko uložiti napredke napore. Baš kao što je rečeno na sastanku na vrhu vijeća u lipnju, potrebna je podjela tereta. A isto tako e, pokazalo se na sastanku u studenom 2017. godine da ovakva situacija nije moguća, a većina država članica morale bi biti automatske i obvezne solidarnosti ali zaključci sastanka na vrhu vijeća od 28. lipnja koje e, stoje također u članku 80. temeljnog ugovora o funkcionerske unije, to je nešto što ne možemo zanemariti. Jer kada smo pred mnogim ljudskim životima, ljude koji su prodavali, krijumčarili, živote koje su slomili, e, moramo E, nešto poduzeti i one koji se tako ponašaju prema tim ljudima, oni predstavljaju prijetnju i sramotu. I zato e, moramo uspostaviti sustav autentične e, solidarnosti jer ćemo tako spasiti ljudske živote i osigurati bolju vlastitu sigurnost. I treba ovakav pristup imati još za jedan izazov koji je također vrlo prioritetan u Europi. To je ekonomska i monetarna unija. Jer e, globalne konvergencije dovode u pitanju mnoge aspekte u Europi što je i ustanovila Europska komisija vezano za BDP europskih država. E, kako Italija, tako i druge zemlje juge Europe e, kaže da treba što prije podijeliti rizike, a konvergencija ne smije zanemariti gospodarski rast u ime e, rigoroznosti. A što se tiče proračuna 2019. godine koje je se obratilo talijanskoj vladi taj proračun je održiv sa socijalne strane. Jer e, <clears throat> sada e, i ne smijemo tražiti e, da se cijeli proračun bude Sizifov posao. Mi smo sa našim zakonom o proračunom učinili nešto kako bismo omogućili bolji život našim građanima. Istovremeno E, tražimo javna ulaganje i to putem reformi kojim ćemo pojednostaviti e, cjelokupne pravne okvire i želimo taj način dati dinamizam ekonomiji koja će biti dobra za cijeli naš kontinent. Treba e, uzeti u obzir zahtjeve za proračune koji će omogućiti stabilnost i rast a Junckerov plan predstavlja konkretan znak toga da je Europa shvatila da je važno da, se, e, da postoji javna intervencija za ulaganja. Ali što znači premostiti mjere štednje? Ne samo imati financijsku ravnotežu, to znači raditi i na socijalnoj stabilnosti i na održivom rastu. To su također vrijednosti. I jako mi je drago da je Jean-Claude Juncker nedavno e, se e, je rekao, e, kad je govorio o Grčkoj, da možda nisu trebale te mjere štednje. Možda će se netko za nekoliko godina ispričati e, kako Europa nije dobro upravljala migracijama ili kako nije bila dovoljno socijalna. Jer e, moramo se usmjeriti na Europu sutrašnjice. Europa mora uložiti više za mlade, za obrazovanje, za inovacije. Europa ne smije smanjiti poticaje za javna ulaganja u te ciljeve. I ne smije e, gledati samo na deficite i stabilnost. Ona mora gledati na to kao ulaganje za budućnost našeg kontinenta. S druge strane, jedan održiv ekonomski rast je e, ono što stoji i u ugovoru iz Maastrichta kao i u ugovoru iz Lisambona. Ali još su jako daleko ti ciljevi od toga E, da zaista e, su u potpunosti zaživjeli. Europska komisija i e, Europska središnja banka su krenuli inicijative i tako je 21. siječnja Euroskupina odlučila u svjetlu samita od 21. prosinca 2018. godine i osnovala je EDIS, Europski sustav ulaganja, kao komplementaran za Europsku bankovnu uniju. Što se tiče bankovnih kriza, mnogo se napredovalo i nadamo se da će skupina na visokoj razini se time pozabaviti. A došlo je do koraka napred ipak sa izdvajanjem sredstava za ta instrument. To se treba riješiti prije nego li što dođe do nove financijske i bankovne krize, kako u Italiji, tako i u ostatku Europe. S ugovorom iz Maastrichta jamstvo vjerodostojnosti državnog duga je, ako se sjećate, e, bilo dano ka konvergenciji od 60% duga pojedinih država, odnosno BDP-a pojedinih država i e, trebalo se raditi na nacionalnim reformama. Usprkos tome što je komisija to e, nadzirala, ipak situacija je e, imala problema, primjerice u Italiji. Nakon financijske krize 2008. godine ite, došlo je i do velike recesije u svijetu. Kako bi se na učinkovitiji način nosilo s takvim problemima, mora se stvoriti instrumente zajedničkog financiranja na europskoj razini koji će omogućiti da zajedno sa izazovima koje imamo pred nama da uspiju raditi na odgovornosti i solidarnosti. Nedovoljna solidarnost unutar Europske unije objašnjava i zašto se Europa tako zamorila i zašto nije pravitnija i zašto nije više socijalna Europa. Novo europsko zakonodavstvo mora hitnim prioritetom se boriti protiv nezaposlenosti i mora dati potporu gospodarskom rastu. U e, Europi dati poticaj tome e, čak i sa vrlo hrabrim postupcima, a to je borba protiv nezaposlenosti. To je nešto što omogućuje borbu protiv nacionalizma, a ne samo e, borbu protiv nezaposlenosti. U nekim europskim područjima nema, ima puno nezaposlenih, dok kod drugih to nema i tako nešto izaziva nacionalizam. A nešto tako može se riješiti samo nacionalnim politikama gdje one e, područja e, koja su povlaštena smatraju da ako pomažu onim drugima e, da je oni gube, a one druge područje siromašnija neće moći sama ostvariti napredak. Trebamo imati pravičniju Europu i to moramo uključiti u sljedeći višegodišnji financijski okvir. Dakle, ne smijemo izgubiti taj prioritet, naročito kada gledamo s kojim se egzistencijalnim izazovima mora suočiti Europa. Treba dakle ravnoteža s novim prioritetima, migracije, rasto, ulaganje, sigurnosti i tradicionalnih politika, kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika moraju dobiti potpunu podršku jer su zaista u sredini, u središtu socijalnih aspekata e, života na našem kontinentu. Mnogi su također i drugi izazovi na koje moramo odgovoriti moramo se angažirati za europsku trgovinu koja će biti ravnopravnija. Moramo pomoći europskim potrošačima, moramo pouzeti svaku korisnu inicijativu kako bismo sudjelovali e, u e, svjetskim naporima za borbu protiv klimatskih promjena. Mi moramo predvoditi u zaštiti starih i novih prava. Moramo štititi i u digitalnom dobu iako ta prava koštaju, ovdje mislim naročito na ključnu ulogu koju Europa može imati kao security provider, naročito kada gledamo na nove hibridne prijetnje i kiber prijetnje. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, ono što eh, je ovdje važno je ono s čime sam započeo moj govor, a to je smisao kakvu Europu želimo kako e, možemo zajamčiti europskom građaninu koji mu je da mu se osigura ono što mu je do sada dala Europa 60 godina mira i prosperiteta. Moj odgovor je i dalje isti. Europa mora biti bliska svojim narodima. Europska unija u 21. stoljeću mora nastaviti svoj projekt za narode i od naroda. Drago mi je da danas mogu to potvrditi u Europskom parlamentu koji će imati ojačane ovlasti, a naročito mogućnost pokretanja istraga i zakonodavnih inicijativa. To je jedina ustanova koja je legitimno demokratski izabrana. Pred parlamentom treba znati da on ima također i ulogu onoga pred kojim se polaže demokratska odgovornost, dakle koji ima demokratsku kontrolu. Parlament treba natirati promjene u Europi. Nakon desetljeća sa mnogim povijesnim e, promjenama kojim se se promijenile geopolitička situacija našeg kontinenta. Istovremeno ojačati institucije izravne demokracije predstavlja jako značajnu revoluciju kako bi se povratila vjerodostojnost institucija i povjerenje građana u institucije. Dakle, treba e, se boriti protiv nepovjerenja koji sada postoji kod građana. Treba dakle prioritetno e, dati ono što traže, tu promjenu koju traže talijanski građani, jer politika im već dugo to nije uspjela dati, baš kao ni na evropskoj razini. Jer, e, kao što sam rekao na početku, e, treba adekvatno zastupati ljude i treba ih razumjeti. Treba provosti ta e, načela. Ako treba objašnjavati zašto, dovoljno je prisjetiti se Brexita. Pred ovim izazovima Evropska unija pokazala je da može na jedinstveni solidaran način reagirati i već 60 godina postoji, a da nije se pokazala kao netko ko se pokazuje kao onaj koji želi kazniti onoga tko ne želi više biti njezin dio. Na prvo mjesto treba uvijek staviti jamčenje prava građana i zaštitu e, socijalne potke i treba spriječiti negativne posljedice Brexita. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, moramo hrabro i rigorozno se angažirati i promijeniti ono što nije funkcioniralo, čak i po pitanju europskih ugovora. E, moramo raditi e, na spajanju, a ne na one koji žele dezintegrirati Europsku uniju. Jer mnogi europski narodi, uključujući i u mojoj zemlji, E, su izgubili povjerenje u Europu. Ako želimo da Europa bude naša zajednička budućnost, moramo s riječi preći na dijela. Moramo raditi za budućnost nove Europe, Europe naroda koji će biti solidarnija, e, pravednija i u konačnici demokratskija. Jedina u kojoj su zaslužili živjeti europski građani danas i u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče vlade, predsjedniče vijeća Republike Italije. Prije nego li što dam e, riječ potpredsjedniku Katajnenu, Naglasio bih koliko je za nas važno da države članice se angažiraju na tome i da žele jačanje uloge Europskog parlamenta. Što ste vi sada rekli, a što se tiče mm, migracija, tražimo da na sljedećim sastancima vijeća se i vi angažirate kako bi se prijedlozi Europskog parlamenta prihvatili možda i uz neki kompromis o reformi Dublina. Mislim da ovdje govorim u ime cijele vijećnice. A sada dajem riječ potpredsjedniku komisije Jirkiju Katajnenu. Predsjedniče Tajani, predsjedniče Vijeća Konte, poštovani zastupnici, Italija ima vrlo važno mjesto u srcu naše unije. Europi je dala toliko i bila je ondje od samog početka, oblikujući našu uniju u svakom pojedinom koraku. Spinelli i Rossi, zatvoreni na otoku Atene, su postavili san slobodno, slobodno i ujedinjenoj Europi. Pozvali su nacije Europe, tadašnje neprijatelje, da se okupe i da se pobrinu da pogreške prošlosti se više nikada ne ponove. Nakon rata Kasperi je postao jedan od velikih pionira Europske unije, a 57. godine na Kapitalini je potpisan rimski sporazum i naša unija zapravo sa šest država članica formirana. 60 godina kasnije, 2017. ponovno na istim stepenicama u Rimu vođe država članica stali su jedni uz druge kako bi obnovili zavjete za našu uniju. Ovog puta bilo ih je već 27 iz cijelog kontinenta. To je bio pokazatelj koliko smo daleko dospjeli. Ovo govorim jer posebna povijest Italije jedan je od mnogih razloga iz kojeg ima tako jedinstveno i važno mjesto u našoj Uniji. No također to govorim zbog toga što se pokazuje da se Europa kreće, napreduje i da je najbolja kada Italiju i Italijane ima u svojoj srži. Ova povijest nam mora poslužiti kao vodič i podsjetnik za budućnost. Za izgradnju uspješne budućnosti Europa treba snažnu Italiju u svom središtu, jednako kao što Snažna Italija treba i snažnu Europu. Moramo zajednički graditi našu budućnost u jedinstvu i solidarnosti, uvijek radeći za, a ne protiv jedni drugih. Razgovarajući jedni s drugima, a ne o jedni drugima. A kada govorimo o izgradnji stvarne unije, solidarnosti Italije je najbolje mjesto za početi ondje je započet rad na europskoj solidarnosti i pomogla je Europa Italija oporaviti se od strašnih potresa. 230 mladih je tu bilo u Umbriji, a ukupno je zaprimljeno 1,2 milijarde eura pod Europskim fondom za solidarnost koji su upućeni u Italiji. Svi smo vidjeli te mlade volontere koji su pomagali obnoviti prekrasnu staru crkvu Norse. I to je solidarnost koja zapravo danas izgrađuje našu Europsku uniju i to mora biti osnovica naše daljnje zajedničke budućnosti. Sama Italija je pokazala taj isti duh nebreno puta tijekom godina. Predsjednik Juncker je mnogo puta rekao Italija je jedna od onih koja je spasila čast Europe na sredozemlju u, na vrhuncu migracijske krize. Istina je da su neki drugi bili prespori u podržavanju talijanskog stanovništva, ali isto tako istina je da je Europa pružila podršku Italiji na svaki mogući način. Od samog početka migracijske krize do kraja 2018. komisija je gotovo 950 milijuna eura stavila na raspolaganje za upravljanje migracijama u Italiji. To uključuje 225 milijuna eura hitne pomoći koja je uputila Italiji za poboljšanje lokacija za prihvat ljudi i pružanje podršku svima na terenu. Europa je bila tu za Italiju i ne smijemo zaboraviti niti operaciju Sofiju ili ulogu Europske granične i obalne straže koja spašavaju živote na moru kao jedan zajednički napor, a tu ponovno trebamo Italiju. Premijeru, također je važno da Europa treba nadići svoje razlike, pronaći održiva, odgovorna rješenja. Više se ne možemo samo slanjati na ad hoc rješenja Daleko smo napredovali od vrhunca krize. Broj dolazaka je pao za 97% na istoku med sredozemlja, a 10% na središnjem sredozemlju. 700 tisuća života je spašeno na moru, no sada trebamo dovršiti taj posao dovršavajući nužnu reformu sustava azila. Komisija je dala tu sve od sebe i vrijeme da nastavimo raditi na tome. Trebamo puni angažman Italije ukoliko želimo u tome uspjeti. Poštovani zastupnici, premijeru Europa se zalaže za mir, prosperitet i svi smo odgovorni za obranu njenih vrijednosti zajednički. To znači da odlučujemo o tome što želimo da Europa